pravilnika. Srdačno dobrodošli, dragi kolege. Sada prelazimo na plan rada za današnju dnevnu sjednicu. Želim saopćiti da, da e, imamo prijedlog za izmjenu dnevnog reda. E, jedna izjava vijeća i komisije o e, samitu između Europske unije i Turske treba e, biti ubačeno kao prva točka dnevnog reda, a e, time bi se onda glasanje pomaknulo na 19 sati. Imali primjedaba na ovaj prijedlog? nema, onda je to usvojeno. Hvala lijepa. Konferencija predsjednika je danas usvojila prijedlog odluke o osnivanju odbora za odluke o porezima i druge mjere slične naravi ili učinka pod nazivom TAX 2. E, odlučeno je o njegovim ovlastima, broju članova i mandatu i o prijedlogu odluke o imenovanjima članova ovog posebnog odbora. Odgovarajuća ta odluka e, bit će stavljena na glasanje danas. Odluka konferencije predsjednika bila je jednoglasna. imali primjedava? Nema, onda će se danas o tome glasati. Dnevni red, ako nema drugih zahtjeva za promjenama, je onda dnevni red usvojen. Hvala lijepa. Onda prelazimo na današnje rasprave. Najprije e, na temu sastanka na vrhu između